u 12 sati. Dame i gospodo, sljedeća tema, sljedeća točka je izvješće gospodina Marineskoa, a radi se o europskim sustavima za satelitsku navigaciju. Predajem prvo riječ gospodinu Marinesku koji će govoriti 6 minuta. Hvala gospodine predsjedavajući. Europski sustav za satelitsku navigaciju e, tiče se svih država članica, svih razina života, pogotovo kad je riječ o automobilima. E, on do, e, program Galileo doprinosi neovisnosti Europi. Već postoji četiri satelita, a u nadolazećim godinama će biti postavljeno još 18 satelita. Postojaće operativna konstelacija sustav EGNOS će pružiti dodatne usluge te će omogućiti da signali odgovaraju e, potrebama potrebnih aplikacija koje se odnose na vrijeme, e, položaj i poljoprivredu. Različiti e, sektori poput poljoprivrede i prometa već koriste takve sustave. E, koristi Galilea i Egnosa mogu biti na korist e, u različitim područjima upravljanje granicama, upravljanje kriznim situacijama, e, operacije spašavanja i traganja. Ti programi, odnosno sustavi će biti od koristi Europskoj uniji u razvoju Um, usluga koje su bliže ili dalje od izvora. Također će doći do otvaranja novih radnih mjesta u Europskoj uniji. Također će se otvoriti nove poslovne mogućnosti za pružatelje usluga i tvrtke. Tijekom 20 godina djelovanja uh, Galileo EGNOS će dovesti do značajnih um, koristi u vrijednosti od 70 milijardi eura mi smo napravili strukturu e, proračuna kojim se osigurava bolje upravljanje proračunom. Postoje aktivnosti koje se odnose na svemirski e, segment, zatim aktivnosti koje se odnose e, na zemaljski segment i pružanje usluga, zatim aktivnosti vezane uz uporabu i aktivnosti vezane uz upravljanje. Komisija je predložila milijun eura po godini za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Mi smo predložili fleksibilni pristup komisiji kojim bi se omogućilo da komisija redistribuira sredstve sredstva iz jednog segmenta prema drugom. Za sada 7% e, BDP-a Europske unije ovisi o tim e, satelitskim sustavima. Potpora za aplikacije procjenjuje se na otprilike e, 330 milijuna eura 130 na tehnologiju i 150 e, na istraživanje i razvoj. 100 tisuća posvećeno je razvoju aplikacija, a ostatak e, se odnosi na program e, Horizont 2020. Komisija je agenciji GSA, Europskoj agenciji za GNSS, dala mandat za upravljanje tim sustavom, znači važnu ulogu budućnosti. E, komisija ima plan razvoja tog tržišta i na kraju, ono važno, uloga, e, važ, uloga upravljanja je vrlo važna. Treba definirati e, jasne uloge za sve entitete koji su uključeni, komisiju, Um, GSA, uh, Europsku svemirsku agenciju, nacionalne specijalizirane agencije kako bi se omogućilo specijalizirano korištenje, odnosno specijalističko korištenje ovog um, sustava. Bitno je da postoje jasne uh, uloge definirane za sve. Hvala gospodine Marinesku, sada predajem riječ uh, povjereniku Tajaniju. Izvolite. Hvala vam. Želim zahvaliti Europskom parlamentu, naročito zastupniku Marinesku na održanom na radu na ovom dosjeu. Galileo je bio jedan od prvih sektorijalnih prijedloga za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020. oko kojeg smo postignuli politički dogovor. To je važno i zbog dostignutih rezultata. Ovaj sporazum nam naime omogućava da osiguramo da se 7 milijardi eura utroši na projekt Galileo i njegovu primjenu unutar idućeg proračunskog razdoblja. Zahvaljujući rezultatima postignutima u tri godine, Galileo je postao stvarnost, četiri satelita su u orbiti, a imamo i različite zemaljske stanice. Testovi na ova četiri satelita daju jasne rezultata. Imali smo demonstraciju tijekom srpnja. Vidjeli smo njihovu preciznost u određivanju pozicije, oni su puno precizniji od američkog GPS-a. To nadilazi naša očekivanja. Ovi rezultati su ohrabrujući i omogućuju nam da očekujemo u buduće od ovog sustava izuzetno dobar rad. To svjedoči o kompetenciji evropske industrije. Ostvarivanje programa se nastavlja, iako bilježimo kašnjenje od nekoliko mjeseci u lansiranju idućih satelita. Međutim, optimističan sam i uvjeren sam da ćemo do kraja mog mandata kao povjerenika za industriju Mm, imati pružatelja ovih usluga, dakle prvih usluga projekta Galileja, možemo ih očekivati do listopada 2014. godine, odnosno da će do tada biti operativni. Oni su od ključne važnosti za naše građane i tvrtke. Da, važno je da oni što prije mogu koristiti usluge koje pruža Galileo. Zbog toga je Galileo prilika za pokretanje konkurentnosti naše unije. Propisi o kojima raspravljamo večeras ključni su dio programa koji će osigurati nastavak ovog programa unutar budućeg proračunskog razdoblja. To ne samo sa ekonomskog gledišta, već i sa gledišta upravljanja programom. S tim u vezi komisija je primila na znanje činjenicu da su parlament i vijeće podržali naš prijedlog. Ovo upravljanje predstavlja značajnu evoluciju organizacijske scheme programa i vodi računa o potrebi optimiziranja i racionaliziranja već postojećih struktura. Kroz novu schemu komisija će biti odgovorna za primjenu programa, a izravno pod kontrolom parlamenta, političkom kontrolom parlamenta i vijeća održavat će svoje tehničke zadaće koji će biti povjeren Europskoj svemirskoj agenciji i Europskoj agenciji GNSS. Parlament je osim toga tražio da se dio sredstava iz proračuna usmjeri ka financiranju gospodarskih mogućnosti koje pružaju Galileo i EGNOS. U krizi koju Europa trenutno prolazi riječ je o prilici koju ne smijemo propustiti. Tražio sam od opće direkcije da uzme u obzir mogućnost da uđe na tržište Galilea i sve su opcije na stolu, uključujući propise koji će nametnuti korištenje Galilea. Prije nego što zaključim, želim se zadržati na još dvije točke. Komisija je svjesna da 7 milijardi koji su namijenjeni satelitskim navigacijama u idućem proračunskom razdoblju predstavljaju granicu koju nećemo smjeti prijeći. A to kako bi se spriječile ponavljanje grešaka iz prošlosti, to je za mene prioritet. Drugo, parlament i vijeće biti će uključeni u ove programe. Njima će biti upućeno godišnje izvješće koje se tiče razvoja programa. Osim toga, komisija će se redovno sastajati sa vijećem parlamenta unutar interinstitucionalnog odbora o Galileu, kao što je to bio slučaj tijekom studenog, kada su institucije bile informirane o tome što se događa i sa strane tehničkog aspekta, od strane uh, direktora Europske semestre agencije, gospodina Dadena. Hvala vam. Uh, ne vidim gospodina Terha, to znači da ćemo nastaviti sa gospođom Karvajo na jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, eh, gospodine povjereniče, eh, eh, htjela bih čestitati izvjestitelju na sjajnoj, sjajnom izvješću. Galileo uspostavlja europski sustav za satelitsku navigaciju koja je jako precizan. To je važan projekt za Europsku uniju i tako također e, je u duhu strategije Europa 2020. Galileo doprinosi brojnim e, sektorima u gospodarstvu, pomaže građanima i tvrtkama tako što im e, pruža direktan pristup signalu satelitske navigacije. To je dodana vrijednost za Europu. Odbor za proračun drži da ovaj program treba dobiti prikladnu financijsku potporu u iznosu od 6,3 e, milijarde eura. E, gospođa Ibler, hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, potpredsjedniče Europske komisije, dragi kolege. Prije svega hvala izvjestitelju gospodinu Marinesku koji je napravio sjajno izvješće i koji je bio vrlo otvoren za prijedloge iz našega kluba. Držim da čini se da uvijek ovisimo o američkoj infrastrukturi i činjenica je da e, je to slučaj i sa satelitskom navigacijom, odnosno GPS-om. Dakle, mi ovisimo o američkom e, sustavu GPS i već neko vrijeme zagovaramo izgradnju sličnih europskih struktura. Po mome mišljenju Galileo je dobar početak za rad u tom smjeru kako bismo smanjili ili u potpunosti se odmakli od američke ovisnosti. Za, uvijek smo zagovarali ambicioznu europsku svemirsku politiku i sjećam se prvih koraka vezanih uz Galileo i mi, mi u parlamentu smo se stalno oborili za Galileo, htjeli smo da dobije prikladnu financijsku potporu. Držimo da u Europi imamo e, visoko specijaliziranu industriju opskrbe za ovaj sustav i iako kasnimo s provedbom Galilea, mislim da imamo razloga za optimizam i na kraju priče imat ćemo 27 satelita u orbiti s odgovarajućim brojem e, rezervnih satelita i dobrom zemaljskom infrastrukturom. Možemo u potpunosti na taj način računati na Galileo. E, imate pitanje, odnosno plavu karticu gospođe, gos, gospođe e, hoćete li prihvatiti pitanje gospodina Kasparija? Hoćete, hvala. Hvala go, gospodine predsjedavajući. Gospođo Nibler, ja sam pitao u svojoj izbornoj jedinici ima li smisla da se toliki novac e, da Europskoj uniji odnosno da Europska unija toliki novac troši na slanje satelita u orbitu, a da pritom nismo sigurni da ćemo imati veliku korist od toga. Zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala gospodine Kaspari. Mislim da je to vrlo važno pitanje i rado ću vam odgovoriti. Da, puno smo e, razmišljali o ovome pitanju i i dalje usuglašavamo, odnosno razrađujemo svoj stav o tome. U prosincu na sljedećem plenarnom zasjedanju će se glasovati o europskoj politici, e, svemirskoj politici i također postoji i izvješće e, gospodina Prodija o toj temi i o projektu e, Kopernikus E, a radi se o tome kako ćemo se pobrinuti da novac naših poreznika se troši na dobar način, da bude na korist građanima i e, bitno je da e, se podastru brojke, da bude svima dostupne i mi ćemo uskoro iznjedriti vrlo konkretne prijedloge. Gospođa Tikao je sljedeća. E, hvala, gospodin, e, hvala gospodine predsjedavajući. Maksimalan iznos od 7 milijardi e, eura za ovaj projekt iz općeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. korištenje ovog sustava prelazi granice europskih država članica a ove usluge vrlo su važne za gospodarstvo. Velik broj gospodarskih sektora, uključujući energetiku, telekomunikacije, poljoprivredu, promet, ali i e, upravljanje granicama i upravljanje kriznim situacijama su sektori kojima je potreban ovaj sustav. Oni ga koriste sve više. Zato je bitno pružiti potporu ovim sustavima. To će omogućiti europskim građanima da imaju koristi od prednosti ovih sustava, te će osigurati da se sustav Galileo koristi na jasan način, a također će javnost zadržati povjerenje u ove programe. Drago mi je zbog sporazuma između vijeća i parlamenta kojim se uspostavlja novi sustav upravljanja, okvir za upravljanje kojim se jasno definiraju uloga komisije, agencija GSA i agencije za GNSS. Također je bitna i konkurentnost ovo je korak naprijed za ostvarenje neovisnog sustava, pouzdanog sustava koji nudi praktična rješenja europskoj industriji koji osigurava sigurnost u prometu, štiti okolišin i tako dalje. I na kraju bih htjela reći da trebamo osigurati geografsku pokrivenost usluga koje nude ovi sustavi kako bi cijeli e, prostor Europske unije bio pokriven prije nego što se okrenemo drugim regijama u svijetu. Hvala. Gospođo Matikao, hoćete li prihvatiti plavu karticu gospodina Rubika? Ja, danke, Frau Tika. Hvala vam, kolegice Tikao. Novi sistem satelitske navigacije, hoće li on garantirati veću sigurnost podataka? Având în vedere că aceste sisteme sunt... Uzavši u obzir činjenicu da su ovi sustavi europski sustavi, vjerujem da će oni poštovati naši pravni okvir kada je riječ o osobnim, odnosno privatnim podacima. Nadalje moramo razumjeti činjenicu da će ovaj novi europski sustav osigurati bolju preciznost. Dakle, europski građani će imati više dobro biti od tog sustava nego trenutnog sustava GPS-a. Hvala vam. Riječ kolegica Hanen. Hvala gospodine predsjedavajući. E, zahvaljujući Galileu i Egnosu, e, ovisnost u Americi će biti e, završena. To je dobro za gospodarstvo Europske unije. Također je to dobro i za energetiku, sektor usluga i e, promet. Naravno, to ne može bez bolnih e, lekcija. E, isto tako bit će potrebno javno-privatno partnerstvo, ali Galileo je prva zajednička infrastruktura koja je proizvedena i financirana iz Europske unije i koja je Europska unija vlasnik. E, i sasvim sigurno e, treba pružiti koristi cijeloj Europskoj uniji. Htio bih naglasiti je da smo mi jedna od e, rijetkih institucija koje su korisne građanima i mislim da za razliku recimo za razliku od Europske središnje banke koja naprosto e, je na usluzi financijskih tržišta. E, gospođa Hibner. Panie przewodniczący, dziękuję pani komisarzu. Hvala vam predsjedavajući. Povjereniče, uvaženi kolege. Danas govorimo o tehnologiji 21. stoljeća, sustavu satelitske navigacije koju želimo primijeniti, odnosno koju već primjenjujemo u Europi. Riječ je o jednom od najmodernijih sustava koji nam pruža mogućnost izvrsno kvalitetne navigacije. Ne samo da bismo u svom automobilu tražili ulice, već je ovo važno za pomorski sektor. za dostavne službe, za brojne sektore je ovo važan alat za 21. stoljeće. EGNOS je još naprednije, on se koristi u civilnom zrakoplovstvu i koriste ga tvrtke za prijevoz robe i putnika. Ove sustave koristi i vojska. Europa u ovom smislu ima tehnologiju, tehnologiju koja može koristiti 100%. Moramo pritom razviti infrastrukturu, zemaljske stanice. Moramo kloniti neke elemente. A sve to je važno kako bi cijela Europa mogla koristiti ovu tehnologiju 21. stoljeća. Hvala vam. Imamo jednog govornika prijavljenog za slobodnu raspravu, odnosno spontano javljanje za riječ. To je kolega Rubik. Hvala vam. Važno je da ova nova tehnologija daje da priliku srednjim i malim poduzećima u Europi. Oni mogu biti dobavljači ovog sustava, za ovaj sustav, odnosno njegovi korisnici. Vrlo je važno kako će se ovaj sustav primjenjivati, zato što bi mogao biti jako važan za izvoz, kako bi Europa postala izvoznik visoko precizne tehnologije. Na taj način bismo se mogli pozicionirati, dakle, čestitam izvjestitelju na ovom izvješću, čestitam Europskoj komisiji koja stvara novu priliku za europsko gospodarstvo. Hvala vam. Za zaključne govor bih molio povjerenika Tajanija da intervenira. Hvala vam. Kolege su se dotaknuli nekih tema tijekom rasprave, htio bih im pružiti neke dodatne informacije. Svemirska industrija za Europu predstavlja jedan od sektora s najvećom kvalitetom, dakle jedan od sektora na koji valja usmjeriti snage. Riječ je o jednoj od ključnih sektora kada govorimo o reindustrializaciji Europske unije. Dijelimo ono što je rekao kolega Rubik, da je to važno kada je riječ o internacionalizaciji naših tvrtki. Sektor svemira predstavlja ključni sektor. Ja sam se upravo vratio s jedne misije koja se ticala gospodarskog rasta u Tajlandu, Mijanmaru i onim zemljama s kojima smo potpisali brojne sporazume, a neki od njih su se bavili i svemirom. Postoji veliki interes koji se tiče naših aktivnosti u svemirskoj industriji. Kada je riječ onoga što je staknuo kolega Gaspari o tome što se čini da se signal Galilea pretvori u usluge. Najavio sam da ćemo, da će do kraja iduće godine ovaj signal već biti u upotrebi. I ove godine smo već dva puta okupili svu industriju sektora koja je zainteresirana za korištenje Galileja, jednom u Londonu početkom godine i drugi put tijekom srpnja kada smo testirali učinkovitost signala Galilea. Tu su bile uključene i male i srednje tvrtke, postoji veliki interes poduzetnika za ovim projektom koje su zainteresirane za korištenje signala Galilea u različitim sektorima. To su promet, ribarstvo, poljoprivreda, zdravstvo, zaštita civila i noća smo u 1.40 uključili sustav Emergency Kopernikusa koji se pozabavio Sardinijom gdje smo imali gubitke ljudskih života i poplavu i situacija je zbilja katastrofalna. Međutim, naš sustav je surađivao sa talijanskim vlastima malo nakon davanja uzbuna. Kada je riječ o sigurnosnim pitanjima, ja se slažem sa jamstvima koje pruži sustav, koje pruža sustav Galileo, riječ je o sustavu kojim upravlja Europska unija i organizacija sustava omogućuje bolju zaštitu podataka. Rekao bih da ukupnosti Galileo predstavlja velik izazov, to je podsjetila i kolegica Nibler. Započeli smo s programom prije nekoliko godina, sada smo napravili odlučujući korak, imamo industriju koja proizvodi, EGNOS je operativan, dakle, riječ je o Galileovom ocu koji omogućuje bolje skorištavanje GPS signala. Radimo i na drugom projektu, to je Kopernikus, Prvi satelit ćemo lansirati kroz nekoliko mjeseci i u jednom sveukupnom kontekstu svemirske politike, zato što je Galileo samo jedan dio, je zasigurno najambiciozni dio. Mislim da će se Galileo moći koristiti zajedno sa Kopernikusom i tako će ova dva signala učiniti sigurnijim cijelu našu regiju, Europsku uniju, ali moći ćemo korištenje ovih signala naših sustava i izvoziti kako bismo pomagali rješavanje situacije u slučaju elementarnih nepogoda. To znači da Europa ovdje ima vodeću ulogu i do kraja rada ove komisije imat ćemo prve signale iz Galilea. To će dokazati da je Europa u stanju upravljati ovim sustavom, riječ je o vrlo važnom političkom rezultati, da europske institucije pobjeđuju i da mogu pokazati europskim građanima da Europa nije samo žrtva, jedna birokracija, već je to i čitav niz rezultata koji rade u interesu građana kako bi im pružili više usluga i od kojih oni mogu potom imati gospodarske koristi. Ušteda koju ćemo ostvariti u idućih 20 godina od sustava Galilea je 90 milijardi eura, a govorimo o trošku od 10 milijardi. Dakle, to je izuzetan gospodarski i politički rezultat, to je izuzetan znanstveni, industrijski rezultat posao koji obavljamo. Još jednom hvala gospodinu Marinesku i svim zastupnicima koji su s pažnjom pratili ovaj dosije. To se pokazuje da je Europa u stanju dobiti neke važne izazove. And last Posljednji govornik u to je gospodin Marinesku. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Čuli smo pitanje hoće li moli imati koristi od ove investicije. Ah, vjerujemo da ćemo imati koristi. Ja sam se sam pitao ta pitanja tijekom pregovora. Istaknuo sam da bi bilo šteta izgraditi nešto tamo gore što neće biti na korist građanima. Zato moje izvješće naglašava dva važna elementa. To je razvoj primjene i uz pomoć komisije imamo više od 100 milijuna eura namenjenih razvoju primjene, a drugo je informiranje građana. Trebam ih obavijestiti o dobrobiti koju će donijeti Galileo. Netko je pitao, postoje pitanje o zaštiti podataka. Galileo ima šifrirani signal koji štiti osobne podatke. Komisija je istaknula da su da je prvi propis koji će se financirati iz, proračunskog, iz idućeg proračunskog razdoblja kojim kojem smo postigli politički dogovor. To možemo zahvaliti izvrsnoj suradnji sa kolegama, izvjestiteljima iz e, Sjene, izvrsno smo surađivali sa komisijom, te svima želim na tome zahvaliti. Sve toga želim spomenuti Irsko predsjedništvo koje je imalo vrlo važnu ulogu u smanjenju roka za pregovore. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u nacrtu ovog e, izvješća. Te povjereniku Tajaniju želim puno uspjeha i želimo da dobije dobar signal od tamo gore do 2014. Hvala vam. Rasprava je završena. Glasovat ćemo sutra u 12.30. Iduća točka na dnevnom redu je izvješće gospođe Bereš, dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode. Riječ ima zastupnica Bereš na četiri minute.